pani przewodnicząca! witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. wznawiam posiedzenie. lijepi pozdrav nastavljamo sjednicu. pozdravljam sve koji su nazočni vijećnici pozdravljam također i povjerenika koji nam se pridružio u ime Europske komisije. Zapisnik sa jučerašnjeg sastanka je već na raspolaganju. Ima li kakvih e, primjedbi? Ako nema nikakvih primjedbi, onda zapisnik